Gospođo Anderson, imate riječ. Hvala predsjedniče. Dobro jutro. Znam da je to bila teška odluka, ali sam htjela o tome govoriti. Odluka da odgodimo glasovanje za našu delegaciju je veliki problem zbog percepcije koju u tome imaju građani Europe. Oni su jako zabrinuti u vezi s time. Zato sam to htjela jasno reći. Daću vam riječ nakon najave koju ću sada izreći. Mikrofon, molim vas. Želim još nešto reći vezano za amandman 27 i o redoslijedu na e, dnevnom redu, zato što zbog toga je došlo do zbrke. Trebali smo ga uzeti kao cjelinu, a ostali je trebao otpasti, ne razmatrate se. Mislim da je to proceduralna točka, ali moramo govoriti o amandmanu broju 27. Molim vas, ponovno razmislite o tom pitanju kasnije. Gospođo Anderson. Molim vas da čujete prvo što imam za reći u najavi, onda ćete moći govoriti. Neki predsjednici klubova koji predstavljaju većinu unutar konferencije predsjednika obavijestili su predsjednika parlamenta da žele odgoditi izvješće gospodina Langea o pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja. Sada tu izmjenu možemo donijeti samo na prijedlog predsjednika da se izmijeni dnevni red u skladu s člankom 152. Kako bi parlament izglasao prijedlog o glasovanju, predsjednik je prihvatio podnošenje toga prijedloga. toga slijedi poimenično glasovanje o prijedlogu o odgodi izvješća Lange. Ako jedan zastupnik želi govoriti, želi se izjasniti za odgodu, a drugi se želi izjasniti protiv odgode, može to sad učiniti. Tko želi se izjasniti u korist odgode za odgodu? Mislim da trebamo poštivati želju parlamenta. Parlament će trebati izglasati i treba odlučiti prvo hoćemo li odgoditi raspravu. Vječ, u vječnici ćemo odlučiti o tome. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege tjednima smo se spremali za plenarnu sjednicu i glasanje danas i jučer smo čuli o e, odluci predsjednika parlamenta da se danas e, neće glasati i raspravljati. E, naš je klub bio spreman glasati danas, ali nakon što se danas neće glasati i odbor će još jednom morati glasati o amandmanima, ipak ima smisla da se i rasprava i glasanje održaju isti danik, da se rasprava doista provede kada ćemo znati o čemu se glasa i o čemu se raspravlja. Tako da molimo da se i glasanje i rasprava održe nakon što će odbor još jednom zasjedati, razmotriti sve i onda staviti na raspravu i glasanje konačni prijedlog. Hvala. Želi li se neko izjasniti protiv odgode? Izvolite. Uvažene kolege, uvijek se u obrazloženju kaže da predsjednici klubova koji imaju većinu glasova u predsjedništvu, da su se obratili predsjedništvu kako bi se odgodila rasprava danas. Ja zapravo taj cijeli postupak smatram problematičnim jer se time postavljaju i institucije unutar ovog parlamenta izvan snage zapravo bi barem eto predstavnici klubova trebali biti pitani i konzultirani po ovom pitanju. To je e, zapravo jako loša stvar, uvijek se skrivati iza paragrafa. Uvijek e, se može postaviti zahtjev, na primjer, da ima previše, recimo, amandmana ili tako dalje. Ali ono što mislim da je doista nužno je da se prije i zajedno provedu zajedničke konzultacija i to nije do, e, napravljeno i mi kao klub protestiramo protiv ovog načina da, sam, da parlament sam sebe koči i sam svoja prava stavlja na stranu i gazi. Jednostavno mi ovdje više ne odlučujemo. Milioni, milijuni ljudi čekaju na to što ćemo danas učiniti, a vi to jednostavno stavljate po strani. Kada mi želimo ovdje zastupati ljude koji su nas izabrali, onda imamo barem pravo čuti, oni imaju barem pravo čuti glas parlamenta, bez obzira paši li to većini ili ne, a nismo mi za to odgovorni, da za to, za činjenicu da velika koalicija ovdje u parlamentu se ne može složiti. Znači, to je doista e, nedostojni način postupanja s kojim ne želimo sudjelovati. Una informazione, una informazione... Imam jednu kratku obavijest. Što se tiče plenarnog glasovanja, imali smo 116 amandmana, 87 i 7 zahtjeva za poimeničnim glasovanjem i 10 zahtjeva za glasovanje po dijelovima. U skladu s člankom 175. poslovnika predsjednik Šulc nakon savjetovanja s predsjednikom odbora za međunarodnu trgovinu tražio je od tog odbora da se sastane kako bi se razmotrili amandmani i zahtjevi. Dakle, glasovanje je odgođeno. Sada raspravljamo o raspravi. Hoćemo li raspravu održati? Ne govorimo o glasovanju jer glasovanje je već odgođeno na temelju članka 175. poslovnika eh, uz odluku predsjednika. Gospodin Pitela ima riječ. Predsjedniče Tajani, eh, vi ste me preduhitrili. U prvoj fazi ove rasprave naime nije bilo jasno trebamo li odgoditi eh, glasovanje ili raspravu. I vi ste s pravom razjasnili da se ovdje ne razgovara o glasovanju. Glasovanje je odgođeno na temelju odluke predsjednika parlamenta koji je zbog velikog broja amandmana odlučio da se ponovno taj dokument razmotri u odboru. Cijenimo ovu pametnu odluku predsjednika Šulca. Zato što problem parlamenta nije taj da se pokazuje i da se hvali. Mi trebamo ovdje raspravljati o temi, trebamo donijeti odluku, inače ćemo iznevjeriti građane. Imamo svakako pravo reći da je predsjednik Šulc donio dobru odluku i to nije prvi put da je to učinjeno u povijesti ovog parlamenta. Što se tiče same rasprave, mi nismo za ni protiv. Što se nas tiče, možemo tu raspravu održati danas, ali možemo također održati raspravu onda kada budemo glasovali o ovom dokumentu. Što se nas tiče, to nije bitno pitanje. Bitno pitanje je da nije došlo do suglasnosti između klubova o rezoluciji i zato je predsjednik Šulc pametno odlučio odgoditi glasovanje i dati na glasovanje dokument nadležnom odboru. Gospodin Žado, izvolite. Dragi kolege, ovo je Europski parlament e, ima predsjednika koji manipulira pravilnikom jer se boji da će većina glasovati za TTIP. Zato što se boji da E, će većina glasovati za ISDS. Kakav je to parlament gdje liberalna e, desnica misli da treba uništiti raspravu na temu koja interesira građane? Kakav je to parlament koji se boji glasovanja, e, rasprave i europskih građana? Budimo iskreni, raspravljajmo i glasujmo. Onorevole Weber, onorevole Weber, Gospodine Weber, imate riječ. Uvaženi kolege, e, mislim za osam ujutro već vodimo prilično zanimljivu raspravu ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, želio bih još jednom za početak pojasniti da se sada odlučuje o pitanju hoćemo li danas voditi raspravu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Ništa se ne odlučuje iza zatvorenih vrata. Mi odlučujemo ovdje hoćemo li raspravljati danas ili ne. To je fair postupak i ispravno je da bude tako. Druga stvar, Martin Šuc je temeljem poslovnika donio tu odluku. Propisi u poslovniku su jasni. Ako ima previše amandmana i time je plenarna sjednica preopterećena, ima pravo pravo e, odbiti je odgoditi raspravu i kako bi se e, rasprava u parlamentu provela na odgovarajući način. I uvaženi kolege, zapravo iskreno mogu kao predsjednik e, kluba zapravo reći koliko me, koliko me straši kada pogledam lijevu i desnu stranu, ekstremne strane ovog parlamenta s jedne i druge strane i kad vidim koliko su se odnosi zaoštrili, to me doista plaši ovdje. Gospodin Arm, gospođa Harms, zadnji govor, nakon toga ćemo glasovati. Honor Arms, you have the floor. Herr Kollege Weber, ähm, Gospodine Weber, mislim da ova posljednja eh, optužba koju ste sada iznijeli, možda o tome treba razmisliti malo, jer kada bi svako, eh, gospodine Weber, sada kada bi doista sada svako ko je kritičan protiv privatnog, privatne arbitraže u okviru TTIP-a, kada bi sada svatko bio prozvan kao e, ljevi ili desni radikal, pitam se onda kakvu onda e, imamo temelj uopće za suradnju u ovom domu. I, i doista... Dobro, dobro. Dobro, evo ovdje sjede mnogi kolege, posebice s ove moje desne strane, ali i dobro i s moje lijeve strane, koji su u izbornom procesu obećali vašim glasačima da neće biti privatna arbitraža. Ja ta obećanja mogu naći posuda u tisku i upravo ovo glasanje i rasprava danas su e, odgođeni i to je napravio Martin Schulz temeljem poslovnika. Martin Schulz zalaže se za osanja jer više nije jasno kako će njegov klub, e, klub socijala i demokrata jednostavno održati obećanja iz e, predizbornog procesa. Kolega Pitela Uvaženi kolega, dakle, Pitela. Uvaženi kolega Pitela, mi smo dali obećanja, predsjednik poziva na red, ali to sada više nije moguće i to zbog toga što prijedlog gospođe Malmström i tu Predsjednik prekida gospođu Hans. Sit down, please. La parola. Molim vas sjednite, riječ dajem gospodinu Kamdonu. Sit down, please. L'abbiamo tolto la parola, chiediamo la parola. Onorevole. Sit down, please. Sjednite, molim vas, gospođo Harms. Mikro. Good morning, everyone. Dobro jutro svima. Kako ste? Doći ću do vas kasnije. Možda će tu biti i plavi karton. Želim biti potpuno jasan. Mi smo bili spremni na glasovanje. Ali zbog nečasnog ponašanja ljevice mi danas nećemo glasovati. Je li to istina? Mislili smo da smo se dogovorili. Međutim, dogovor nije postignut. Sada govorimo o tome hoćemo li imati raspravu, a ne hoćemo li glasovati. Jasno je da ste potpuno u pravu. Oni koji žele o tome raspravljati izjasnili su se, ali slažem se s time da bismo trebali imati raspravu istovremeno sa glasovanjem. Možete se uzrujati koliko god hoćete, ali rasprava bi se trebala održati tada kad se bude glasovalo. Zeleni i socijalisti su razgovarali na ovako prijateljski način onda mislim da ne samo da trebamo mehanizam za rješavanje sporova na međunarodnoj razini, nego i za rješavanje sporova unutar ljevice u parlamentu. Posljednji govornik, gospodin Skoborn, u ime FDD-a imate riječ. Nakon toga ćemo glasovati. Dame i gospodo, to je to što građani Europe očekuju, da ćemo održati ovu raspravu sada. Dva milijuna potpisa smo imali na predstavkama i mm, ljudi su nas nazivali telefonski, slali e-mailove. Mi znamo da se ljudi bave ovim pitanjem i da im je jako stalo. Što vidimo da se događa jutros? Jutros imamo predviđenu raspravu o TTIP-u. To je jedina točka na dnevnom redu. Ako ne budemo tome raspravljali što ćemo učiniti? Vratit ćemo se u naše urede možda. Građani očekuju da ćemo mi danas raspravljati o TTIP-u. Dame i gospodo, radi se o izboru između demokracije i slušanja građana, a s druge strane vođenja rasprava iza zatvorenih vrata, onako kako se to često radi u Europskoj uniji. Mi moramo držati raspravu danas jer to građani Europske unije očekuju u Italiji, u Jedinoj kraljevini, u cijeloj Europskoj uniji. Izvolite. Hvala. Želim se pridružiti izražavanju ljutnje onih koji su jutros izrazili mišljenje građana. Mi smo parlament birokrata, kad nam to, se to isplati, ali mi smo parlament koji govori u prazno kad to ide u korist većine. Ja bih htjela podsjetiti sve one koji sjede ovdje u centru da su oni vezani uz staru zamisao. To je ideološka zamisao ljevice i desnice. Ali odluke u korist građana ne donose se samo na desnici ili ljevici. Gospodine Weberu, danas e, zdrav razum pokazuju one stranke koje su na marginama ove vječnice. Hvala. Stajališta su vrlo jasna. Svi su izrazili vlastito mišljenje. A sada ćemo glasovati poimenično. Gue je već e, dobio riječ. Sad ćemo glasovati. Već ste imali dovoljno vremena za izjašnjavanje. Sada ćemo glasovati o prijedlogu odgode izvješća Lange. Glasat ćemo poimenično. Ponovit ću, glasovat ćemo o odgodi glasovanja, od odgodi rasprave. Oni koji budu glasovali za, na članku, u, skladu s člankom 175. poslovnika predsjednik je odlučio odgoditi glasovanje. Dakle, sada ćemo glasovati samo o tome hoćemo li odgoditi današnju raspravu. U svakom slučaju nećemo glasovati o ovom izvješću. Otvaram poimenično glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. Izmijenili smo dnevni red, izvješće Lange je odgođeno. Prekidamo sjednicu do trenutka predviđenog za glasovanje u dvanaest sati.